vas sve da ovaj e, sporazum sa Markosurom e, sadrži jedan robustan e, poglavlje o razvoju koji se može usporediti sa drugim sporazumima kao što je sporazum sa Japanom ili modernizirani globalni sporazum sa Meksikom Mercosur sporazum sadrži članak o e, klimatskim promjenama i traži od strana da e, poštuju Pariški ugovor također. E, postoji članak o borbi protiv deforestacija recimo također da se ne kupuje meso iz nedavno deforestiranih područja. To uključuje i obavezu što se tiče održivog upravljanja šumom, e, postavlja i zaštitu za održivu poljoprivredu i to uključuje djelovanje za e, inicijative kao što je moratorij na soju u Brazilu kako bi se ograničila ekspanzija plantaža soje. Ovaj, ovo poglavlje također uključuje e, članak o aspektima lateralnih resursa kao što je bio e, raznolikost, e, zatim šumarstvo i ribarstvo i to je dakle platforma da se aktivno angažira sa zemljama Merkosura i da se angažira na održivim pitanjima. A sve to da bi podrška e, trgovini ima e, u sebi ugrađenu e, agendu o održavosti. pratit će se kako se ovaj sporazum primjenjuje. Konačno, trgovina i održivi razvoj kao poglavlje su obvezujući, pravno obvezujući i to je podložno procedurama za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 su, e, sudsko rješavanje sporazuma. Ako se situacija ne riješi i neovisni panel stručnjaka se može pozvati da, e, da e, pregleda stvar i da, da svoje preporuke. Te preporuke moraju biti javne tako da dionici mogu pratiti kako se one primjenjuju skupa sa relevantnim institucijama obiju strana. Znam da mnogi od vas će nastojati postići bolji mehanizam provođenja u dijelo ovog sporazuma i sankcije. O ovome se razgovaralo u parlamentu kao i na vijeću. I na temelju toga komisija je do, mm, e, razotkrila jedan plan koji će biti robustniji i učinkovitiji i također e, kao što, e, recimo kao što u slučaju sa Korejom to nisu samo prazne riječi što je dobiveno od Merkosura u smislu obaveza prema okolišu i održivosti. To je ishod vrlo dugačkih pregovora. Te obveze su izazov za zemlje Merkosura, ali oni ih žele preuzeti. Možemo biti uvjereni da sporazum sa Merkosurom koji će doprinijeti o trgovinskom razvoju, uključujući i e, obveze zemalja Merkosura da e, se pridržava e, odluka Pariškog sporazuma, dovešće do e, e, održavog rasta i e, ciljeva održivosti. Šumski požari u Amazoniji su jedan dio tih izazova gospodno predsjedateljice mislim da samo suradnjom sa Mercosurom možemo do, postići globalnu transformaciju e, kojoj svi težimo Hvala gospođo ministrice. sad bih dala riječ komisiji. Povjereniče Hogan imate riječ. Hvala najljepše gospođo predsjedateljice. Drago mi da imam ovu šansu da doprinesem ovoj raspravi. Pozdravljam šansu da sudjelujem u raspravi koja objedinjuje E, ovo što je e, središnje u zelenom planu e, Ursula von der Leyen i također je dio ovoga sporazuma sa Mercosurom. Zeleni plan koji je gospođa von der Leyen predstavila ovom domu prije tjedan dana, to je široka strategija koja će poboljšati zdravlje i dobrobit naših ljudi i transformirajući ekonomski model. To je zapravo vrlo ambiciozan plan da se postane ne, klimatski neutralan do 2050. koji će zaštititi naše e, prirodu, stvariti nove ekonomske e, šanse i poboljšati životu rada. To će e, iziskivati velike promjene u ekonomiji, energetski miks, proizvodnji, potrošnji, a i našim trgovinskim politikama koje će trebati odigrati ulogu. E, i to na unilateralnoj i bilateralnoj razini. Koherentni, koherentni međunarodni ugovori kao što su recimo ovaj ugovor između Europske unije i zemalja Merkosura. Mislim da ovaj ugovor može pod, doprinijeti postizanju e, ciljeva zelenog plana na mnoge načine kao i sa nedavnim e, ugovorima Europske unije sa drugim e, zemljama uključit će i e, obvezujući članak što se tiče pariškoga sporazuma što znači da ćemo moći vidjeti što će zemlje Mercosura se obavezati učiniti do 2030. A to nismo mogli prije nego što smo potpuno pisali ugovor. Recimo u Brazilu e, moraju postići nultu deforestaciju, moraju e, e, obnoviti 12 milijuna hektara šuma i moraju se pridržavati e, e, održivnih e, šumarskih praksi. Tu se govori i o bio o raznikolisti, kružnom gospodarstvu i opskrbnom lancu. To su sve vrlo važna područja i vrlo važni aspekti zelenog plana. TSD poglavlje kaže da treba poduzeti mjere, a i to na principu pozornosti. To je je prvi puta e, na, e, navedeno u, bilo, u sporazumu sa bilo kojom zemlji, zemljom. To će pomoći da e, potrošači budu zdravi. Politička suradnja predviđa suradnju na temelju onoga što zastupa Europska unija na temelju Pariškog sporazuma. Također, tu se nalazi e, e, i odredbe za dijalog i suradnju u oceanima, morima, energije. I to da je oruđe EU uniji koja Evropska unija danas nema u odnosu sa zemljama Mercosura. Sporazum sa Merkosurom doprinosi zelenom planu i na druge načine. Biće lakše pružiti e, okolišne usluge. Sporazum će također smanjiti proizvodnu ugljik, ugljičnog dioksida da u e, zemljama er, Mercosura i i doprinijeće snažnim e, IP e, pravilima koji će dovesti do šireg e, transfera zelenih tehnologija. I nemojmo zaboraviti i koristi od implementacije cijelog sporazuma, uključujući implementaciju TSD-a. To će omogućiti civilnom društvu u trećim zemljama da drži svoje vlade odgovornima kao što se to čini u Europi. I kao uvijek implementacija je ključna. Moramo biti odlučni, moramo u našim TSD politikama biti odlučujući u sklanu sa planom za implementaciju e, e, TSD-a koji je dogovoren u Veljički 2019. Komisija će budno paziti e, kako se odvijaju ovi taskovi. Uskoro će komisija nominirati glavnog pregovarača za ovaj sporazum E, i mi ćemo svi e, priznati da je to vrlo važna uloga. Moj e, zaključak je vrlo jasan. Evropska unija ne samo može, već i mora u ovom sporazumu navesti da se treba pridržavati zelenog plana Europske unije. Hvala povjerniče, a sada u ime političkih klubova prvo za poučane gospodin Zimanov ima dvije minute, izvolite. Gospođo predsjedavajuća, dama, dame i gospodo, zeleni pitaju da li ovaj sporazum jest kompatibilan sa sporazumom eh, između EU i Mercosura. Odgovor glasi da, mislim da je ovaj sporazum eh, nešto što će doprinijeti eh, svemu tome kao što rekao je povjerenik. Dakle, to je vrlo velik korak u našoj povijesti zato što po prvi puta imamo provedbeni mehanizam u multilateralnom sporazumu gdje ćemo uspjeti etablirati i socijalne standarde, a to nećemo uspjeti bez sporazuma. Zato je u stvari pitanje što bi bilo kada ne, nećemo, što bi bilo ako ne bismo potpisali sporazum onda ne bismo imali nikakve standarde, nikakva pravila. Dakle, ovim sporazumom mi e, od neregulirane slobodne trgovine prelazimo ka reguliranoj slobodnoj trgovini. Doista, želite li vi sada od samog početka, bez da ste se bolje upoznali sa sporazumom, reći ne tom sporazumu? mi ćemo samo onda imati utjecaja u svijetu ako ćemo sklopiti taj sporazum. Vidjeli smo ljetos prije stupanja na snagu ovaj sporazum je izvršio politički pritisak kada je riječ o zaštiti Amazone. Samo vi to ne vidite. Sjetite se samo što se dogodilo kada smo trebali potpisati TTIP i CETU. Dakle, vi ste i tada spominjali podarivanje demokracije, socijalnih prava i tako dalje, no ništa od toga se nije dogodilo. Stoga je konačno stiglo vrijeme da se ova kampanja straha obustavi i da se oni koji vode tu kampanju ispričaju građanima. Ako želimo zaštitu klime i ako želimo proširiti zaštitu klime, onda mi moramo preuzeti vodstvo, mi europljani, i moramo se pobrinuti za to da i ostatak svijeta preuzme naše standarde. I mislim da je ovaj sporazum vrlo važan korak u tome smjeru. Puno hvala. Thank you very much. Puno hvala. Sada u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata, gospođa Van Brent na dvije minute. Puno hvala. Ja kao što smo već ranije čuli, sada smo na pragu novog doba s novim zelenim planom. E, želimo budućnost koja će biti pravednija, održivija i dobra za klimu. Istovremeno, prošlog tjedna morali smo e, biti svjedoci neuspješnog e, kopa u Madridu. Moramo biti otvoreni po tom pitanju. I Razlog zbog takvog razočaravajućeg rezultata bio je Brazil. E, Bolsonaro je rekao e, ne želi da se spriječava e, kršenje šuma u Amazoni. Može li išta takvo biti jasnije? Naši poljoprivrednici bi morali biti oni koji će se maksimalno žrtvovati zbog zelenog plana i uložiti maksimalne napore, a s druge strane postoje ovakvi ovakvi trgovinski sporazumi. Ovo je jednostavna utrka za najmanji zajednički nazivnik. Povjereniče, mislim da danas ne postoji većina u parlamentu koja bi potpisala ovakav sporazum s Mercosurom kakav je sada. Nemam dokaze za to. Ali što je važno za socijaliste i demokrate u godinama koje dolaze? Mi želimo države Mercosura, ali naročito Brazil, da imaju drugačije stajalište u međunarodnoj trgovini. Ako žele e, trgovinske sporazume, onda moraju biti trgovinski partneri kada se radi o klimatskim promjenama. Isto tako želimo neke preduvjete. Želimo da se u Brazilu promjene politike u odnosu na Amazonu. I ono gdje se obraćam naročito vijeću, ali i komisiji, želim vas podsjetiti da smo mi u parlamentu već dugo počeli tražiti da se poglavlja o održivom gospodarskom rastu, da one budu bitna jer u protivnom taj papir na kojem će se napisati sporazum neće vrijediti ništa. Moramo koristiti manje parira, papira i više raditi. Hvala sada u ime kluba zastupnika Renew Europe, gospodin Kanjas na dvije minute. Zašto ovdje govorimo o kompatibilnosti između sporazuma, između Europske unije i e, Mercosura, a ne govorimo o drugim trgovinskim sporazime. Jednostavno neke stvari nisu dobre od samog početka. Neki su tražili novog neprijatelja. Nemamo više CETU nego Mercosur. Gospodin to je to jasno rekao kada je predsjednica von der Leyen predstavila Europski zeleni plan ona je govorila o našim partnerima za klimatsko djelovanje i da će Pariški sporazum biti e, ključni element bilo kojeg međunarodnog sporazuma. Pa to je divno. Znači li to da ovaj sporazum uklapa i ta načela? Jesu li tamo dakle načela iz e, održivog gospodarskog e, razvoja i da li će Pariški sporazum E, tu bitan? Je, a zašto onda ima toliko kritika i zašto takva apokaliptička predviđanja? Zato što kolege znaju da trebamo dobre partnere da bismo uspjeli u ovom sporazumu. Ovo je vrlo modern sporazum. Ne smijemo stoga imati populistička stajališta i ne smijemo demagoški pristupiti svemu tome. Ovaj sporazum ide puno dalje nego naši uobičajeni trgovinski sporazumi. Mi znamo da naši partneri su demokrati, da oni poštuju multilateralni sustav u svijetu, oni žele E, trgovati s nama, ali žele i s nama živjeti. To je još važnije. To je prvi sporazum između dva velika bloka. I e, to nas obvezuje i e, moram se tom sporazumu podgorgavati. Oni koji su protiv svih političkih sporazuma protive se i ovom sporazumu. I oni jednostavno sada koriste kritike i e, jednostavno temelje svoje kritike na lažima i e, kažu da nećemo imati stvarne koristi od tog sporazuma. Je li je sporazum između Europske unije i Mercosura kompatibilan s Europskim zelenim planom? Jest i tekako. Hvala. A sada gospođa Kavacini na tri minute e, u ime svoga kluba. Komisija je zeleni plan proglasila ključnim projektom idućih nekoliko godina i to itekako pozdravljam jer time Europska komisija reagira ne samo na klimatsku i okolišnu krizu već i na prosvjede mladih koji već duže vrijeme izlaze na ulice i prosvjeduju. I gospođa von der Leyen je rekla da će Europska unija do 2050. postati klimatski neutralna, no kako bismo postigli te ciljeve potrebne su mjere u svim sektorima gospodarstva. No, ja ću vas sada izravno upitati, gospodine Hogan, kako ova najava gospođe von der Leyen jest kompatibilna sa trenutačnom trgovinskom politikom. Evo, uzmemo za primjer ovaj sporazum s Mercosurom. To on podriva sve naše napore. E, Radi se o uvozu mliječnih proizvoda, etanola, mesa i biti će soja još jeftinija i njezin uvoz. I svi ti proizvodi, njih sve treba negdje uzgojiti. 20% sveukupne e, Amazone je već e, izgorjelo u velikim šumskim požarima i ta brojka se više raste i kako bi onda kasnije na tim površinama uzgajali soju, etanol i tako dalje. Dakle, mi e, smo na putu ka velikoj ekološkoj katastrofi i e, ugrožen je najvažniji ekološki sustav ovoga svijeta, a Europska unija svojom trgovinskom politikom to još i potiče i sklapa pakt sa Bolsonarom koji krši ljudska prava i koji je sabotirao klimatsku konferenciju u Madridu. Europska komisija u zelenom planu obećava da će promijeniti poljoprivredu, da će smanjiti korištenje pesticida, da će zaštititi europske šume. No ovaj sporazum čini sve, sve suprotno u inozemstvu i ako vi doista iskreno mislite biti uspješni sa zelenim planom, onda i mi moramo svoju trgovinsku politiku promijeniti jer u trgovinskim sporazumima se e, često krše mnoga prava. Dragi kolege, sada je konačno stiglo vrijeme da nešto učinimo, da izmenimo trgovinsku politiku. Potrebna nam je održivost, održivi e, lanci i tu nam mora pomoći Europska komisija. Moramo se držati okolišnih standarda. To ne smije biti samo slovo na papiru i proizvodi moraju odgovarati CO2 bilanci. Isto tako potrebna nam je integracija zaštite klime u sve sporazume, jer e, svakom slučaju nije nam potrebno ono što uništava prašumu. Puno hvala. Thank you very much. Hvala. A sada u ime kluba zastupnika Identitet i demokracija, gospodin Bukhajt na 3,5 minute. Hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege. Ovaj sporazum bi mogao biti uspješnica 35% carinskih e, pristobi su do sada bile velika prepreka. Dakle, ovo je sada povijesna prilika e, i za automobilsku industriju. Iz toga su do sada Reakcije bile pozitivne, no onda smo dobili novu predsjednicu Europske komisije i zeleni plan koji dovodi u pitanje našu gospodarstvenu politiku do sada. Što mi uopće želimo izvoziti? Što se tiče infrastrukture ili kupovne moći, zemlje Mercosura uopće nisu u mogućnosti koristiti e-vozila koja se proizvode u Europi. Južna Amerika će i u budućnosti koristiti motore sa unutarnjim izgaranjem. Dakle, upravo ono što zeleni plan ne želi. Naša poduzeća koja imaju sjedišta unutar Europske unije, oni e, će i snositi posljedice nakon sklapanja ovakvih sporazuma. I možda će one naći neke nove trgovinske partnere. Zato je ova slika o misiji na mjesec e, prikladna. Dakle, i e, misija Apollo 13 je imala taj cilj, a ciljevi zelenog plana su usporedivi i upravo to sada prijeti Europskoj komisiji. Dakle, kada govorimo o zelenom planu i njegovom integriranju u globalno gospodarstvo. Puno hvala. Hvala u ime evropskih konzervativaca i reformista. Gospodin Buržuana, minutu i po. Dragi kolege, Europska komisija vjeruje da je geopolitička zato što otvara radna mjesta, bori se protiv klimatskih promjena, a komisija također e, želi da se usmjeri protiv različitih partnerstva e, u svijetu. Ako uspostavimo sporazum s Mercosurom, ojačali bismo odnose s Južnom Amerikom i naša poduzeća imali bi povlašeni pristup tržištima Južne Amerike, što otvara velik broj radnih mjesta u EU, ali i u našim zemljama partnerima. Ovaj sporazum u sebi nosi element održivosti koji je vrlo znak, e, značajan i to će biti jako važno. Postoje mjere za borbu protiv krčenja šuma, postoje mjere i za pošumljavanje, ugrađene su također i načela predostrošnosti, a naši će partneri morati poštivati naše norme u trgovini. Naše norme koje već sada postoje u Europskoj uniji. Iz tog e, razloga ovo je vrlo konkretan ugovor koji otvara dijalog i puno je veći napredak i poboljšanje, a ne sankcije koje naši partneri ne bi prihvatili. Ja, moj je zaključak dakle da moramo nastaviti podržavati ovaj sporazum koji će biti pozitivan za nas i naše partnere. Hvala, a sada u ime Ujedinjene evropske ljevice gospodin Šulc na minutu i pol. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolega, kolegice. Već 20 godina pregovara se o sporazumu između Europske unije i država Mercosura, no rezultat je razočaravajuć. Radi se o zastarjelom i vrlo općenitom mandatu koje vijeće Europske unije dalo Europskoj komisiji bez ikakvog uključivanja Europskog parlamenta i to je postala zelena karta za neoliberalnu slobodnu trgovinu. Pri tome su u potpunosti ignorirana poglavlja održivosti u trgovinskim sporazumima, o ljudskim pravima, zaštiti okoliša, standardima zapošljavanja, kao i predstavljaju preduvjet za gospodarski društveni razvoj. Samo nekoliko dana nakon Kopa 25. u Madridu, koji je završio na razočaravajući način, postavlja se pitanja je li sporazum kompatibilan sa zelenim planom. Predonosi li on provedbi 17 ciljeva državog razvoja Ujedinjenog Ujedinjenih naroda? Vrlo je jasno da ne. Navešću samo jedan primjer. Cilj 13 Zemlja s najvećom prašumom na svijetu ignorira svoju odgovornost kao što Europska komisija ignorira svoju odgovornost naspram država članica. Ovaj sporazum će u uvjetima današnje tržišne logike koja se danas primjenjuje ubrzati dugoročno uništavanje Amazone u korist širenja poljoprivrednih površina. Time ovaj sporazum podriva zeleni plan i njegov cilj da se očuva biološka raznolikost. Zato je jasno, ako vi, Europska komisija, u srž svojega rada želite staviti zaštitu klime, onda morate uvesti i pro pravno obvezujuće elemente kada je riječ o zaštiti klime i okoliša. To još uvijek nije učinjeno. Isto tako nije ništa učinjeno niti kada je riječ o održivoj politici proizvodnje. Ako želimo uskladiti zeleni plan s međunarodnom trgovinskom politikom, onda postoji samo jedno rješenje. Ovaj sporazum treba obustaviti. Hvala. Hvala. U ime neovisnih zastupnika na minutu i pol riječ ima gospođa Begin. Hvala. Dragi kolege, 906 tisuća hektara amazonske prašume izgubljeno je 2019. godine. To je kao da se trećina Belgije spali za par mjeseci. Ne znam što je potrebno da ljudi shvate da će ovaj sporazum sa e, Južnom Amerikom se negativno odraziti na okoliš i jednostavno e, stvaraju se novi pašnjaci krčenjem šuma koji zapravo odgovaraju 80% krčenja šuma u Amazoni. Ali nema sankcija niti za korištenja pesticida, naročito u Argentini i Urugvaju, a isto tako loše se upravlja vodenim resursima u Paragvaju ili Urugvaju. Ako su ovakva obećanja tu, onda molim vas što vi mislite kako će se više izvoziti mesa u Europu? Zašto tražimo od naših poljoprivrednika da se pridržavaju najviših standarda ako se poljoprivrednici u Južnoj Americi ne moraju pridržavati ama baš niti jednog od tih e, načela i niti normi? Dragi kolege, Okoliš ne poznaje granice. Amazona je e, nešto što je važno za nas i moramo je zaštititi. Naravno, vanjska trgovina je važna i Europska unija želi nove vanjsko-trgovinske sporazume, ali ovaj nas ne uvjerava da je dobar. Potrebno je umjesto toga e, da imamo sankcije za ovakvo ponašanje u Amazoni, a trgovinski sporazumi moraju sadržavati odredbe koje su obvezujuće. Da, Južna Amerika važna je za Europu, ali ne možemo to učiniti na uštrb okoliša i građana. Hvala. A sada gospođo Meginis na jednu i po minutu. E, hvala. Pozdravljam povjerenika Hogana koji sada ima nove e, zadatak, dakle vanjsku trgovinu. Moram reći da ste sada e, zapravo se također nalazite u e, teškim, imate teški portfelj i e, moramo reći kakva će biti taj sporazum koji već sada od nas e, traži, e, izaziva paniku. Kada je Peter Mandelson obnašao vašu dužnost, znate kako su irski poljoprivrednici se bojali sporazuma. Prema tome jasno vam je što želim reći i što vi mislite kakve će posljedice ovaj sporazum imati na evropske poljoprivrednike? kako će se to odraziti na mm, proizvodnju mesa u Europi? Je li ovo dobar ili loš sporazum? Jutro smo izglasali rezoluciju o tome kako da zaštitimo oprašivače i mi smo se bavili pitanjem pesticida i proizvoda za zaštitu biljaka. Neki kolege žele da se apsolutno svi takvi proizvodi zabrane. Mi ne možemo na to utjecati po pitanju Merkosura. I moramo tražiti neke ekvivalencije, je li to bolje i kako možemo zajamčiti vi ste lijepo govorili u vašem govoru o tome kako je to dubinski sporazum kad se radi o pitanjima okoliša. Ali kako možemo biti sigurni da će se sve te odredbe doista primjenjivati u državama članicama Merkosura? Hvala sada gospodin Lange na dvije minute. Gospođo predsjedavajuća, prednost ove rasprave je da sporazum još nije dovršen. Mi možda računamo s potpisivanjem 2021. i Naravno da u međuvremenu imamo dosta vremena dalje raditi na sporazumu i mi to moramo učiniti jer neke stvari još nisu dovoljno razjašnjene. S jedne strane imamo poglavlje o održivosti gdje se spominje provedba pariškog eh, sporazuma i postavlja se pitanje održivog šumarstva i također pridržavanje međunarodnih normi, ali s druge strane vidimo da imamo 60% više nelegalnih krčenja šuma e, za koje sada za vrijeme Bolsonara nego prije, da je puno više pesticida dozvoljeno. Dozvoljeno je korištenje pesticida koji nisu dozvoljeni u Europskoj uniji. Dakle, mnoga pitanja još nisu razjašnjena i isto tako su usvojena dva zakona koja krše norme, međunarodne norme. Dakle, e, krše se neke odredbe sporazuma i zato sada doista moramo misliti na tri stvari. Kao prvo potrebno nam je sustav monitoringa, sustav praćenja. Moramo osigurati da ne uvozimo proizvode iz e, područja gdje se ilegalno sjeće šuma. Zatim moramo se pobrinuti da se održivost doista i provodi, dakle da se konkretno provodi održivo upravljanje šumama i također e, moramo pripaziti i na to da se pridržavaju e, prava, radnička prava i kao treće potreba nam je mehanizam koji doista i funkcionira jer vidjeli smo da dosadašnji mehanizmi nisu funkcionirali to su bila samo slova na papiru, a nama trebaju konkretna djela. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada na minutu i pol gospođa Kalsbro. U Amazoniji su e, ovog ljeta harali požari i Klima je zaista, e, klimatske promjene i ono što rade aktivisti su izazvali mnoge zabrinutosti oko ovog sporazuma. Ali pogledajmo činjenicama u oči. Sporazum s Mercosurom je sukladan Pariškom sporazumu i ojačao bi ga, a ne oslabio. I mi se zalažemo za trgovinu koja će iti svima na dobrobit. Slažem se da moramo donijeti mjere kojima će se spasiti klima, a ostvariti pariški sporazum nemoguće ako ne radimo zajedno. Slobodno trgovinski sporazum između Europske unije i Mercosura otvara jedinstvenu mogućnost za suradnju i daje poticaj svim partnerima da se ponašaju odgovorno. Trgovinska sporazum s obveznim poglavljima održivosti je izvrstan međunarodni instrument, prema tome iskoristimo ga da sačuvamo klimu, a ne da tvrdimo da je to neprijatelj klime. Ovo će nam dati bolje pravne okvire i to je jednostavno mogućnost koja se otvara i koju ne smijemo odbiti. Hvala. Sada gospođa Ritmo na e, jednu minutu. Je li ovaj sporazum kompatibilan sa zelenim planom? Da, to nam tvrdi Europska komisija. Svi budući trgovinski sporazumi moraju biti sukladni Pariškom sporazumu, ali kako da imamo nulti stupanj emisija 2050. godine, ako već 20 godina imamo istovjetne i istovrsne trgovinske sporazume jer će ovaj sporazum sa Mercosurom jednostavno e, jako puno e, proizvesti e, emisija ugljičnog dioksida i drugim riječima ovaj sporazum iako komisija tvrdi suprotno, nije jamac da će se zemlje Latinske Amerike pridržavati Pariškog sporazuma i e, a poljoprivredni model i ekološka politika neće uspjeti ako ne dođe do velike reforme. Sporazum s Mercosurom pravi je test za zeleni plan. Ako ratificiramo taj sporazum, uništit ćemo sve šanse da zeleni plan uspije. Hvala sada gospodin Madison na dvije minute. Ovaj sporazum s Mercosurom i tekako će povećati e, prodaju e, mnogih europskih proizvoda. Poljoprivreda je u velikoj krizi. Osim toga, otvorit će se put i za mnoge e, veće poljoprivredne krize u mnogim zemljama, kao i u Estoniji. Što se tiče klimatskih promjena, u trošit će se mnogi milijuni da Europa postane klimatski neutralna do 2050. godine, ali neke druge a gospodarstva, gospodarstva poput Kine ili Indije i dalje će mirno imati velike emisije ugljičnog dioksida. Zeleni plan negativno će se odraziti na poljoprivredu, a također e, će se uvelike koristiti i fosilna goriva e, kada se radi o energetici. još jedan primjer iz Estonije. Moja zemlja prilično neovisna po pitanju energenata. Ali sa zelenim planom Estonija će se morati E, morate biti prisiljena da jednostavno ovisi o drugim zemljama za opskrbu energentima. Biogoriva trebaju biti alternativa fosilnim gorivima. Ali biogoriva zapravo prema najnovim studijima ukazuju da će se neke stvari još više pogoršati i to jednostavno kao dokaz toga je fizika, jer kako bismo njih uzgojili i jednostavno trošimo energiju kako bismo proizveli novu energiju. I umjesto da uzgajamo hranu, e, uzgajamo biljke kojima želimo proizvoditi energente. I e, mislimo da trebamo bolje razmisliti kako ovakve inicijative mogu štetno odraziti na europske građane. Hvala vam sada na jednu minutu, gospođa Aguilar. Hvala. U Europi eh, često imamo ovako, govorimo pomodno i e, zeleni plan je jedna od takva pomodna tema. Sada smo krenuli o raspravi o e, različitim aspektima koji postoji u društvu i u poljoprivredi. Ne zaboravimo da se mi sada natječemo na svjetskim tržištima, ali da pravila nisu ista. Evropljani se zalažu za najviše standarde, a u ugovoru s Mercosurom e, vidimo da ima puno GMO proizvoda i da se puno koriste i pesticidi. To će samo ići na uštrb fitosanitarnim pravilima koje su kod nas uvriježena. Dakle, štetno će se odraziti na naše poljoprivrednike. Sporazum s Mercosurom jednostavno je izjava namjere i ništa više od toga države Mercosura dovode u pitanje e, samo tkivo e, poljoprivrede u Europi. Oni jednostavno podrivaju samu suštinu e, te poljoprivrede. Pitamo se je li novaj europski zeleni plan kompatibilan sa sporazumom Mercosurom. E, ja mislim da je odgovor u samom pitanju i odgovor je naravno da nije. Ali e, imam gotovo spadimljenje za e, kolege s desnice koji tvrde da će zahvaljujući ovom sporazumu gospodin Bolsonaro postati zaštitnik prašume u Amazoni i uređeničkih naroda. Ali, dragi kolege, kakve će to posljedice imati za e, uzgoj mnogih e, biljaka i životinja i to predstavlja 9 e, milijuna tona više emisije ugljičnog dioksida. Gospodin Bolsonaro i dalje spaljuje Amazonu i samo se povećao broj šumskih požara ove godine. Ako pročitamo ovaj tekst vidimo da se načelo predostožnosti ovdje oslabjelo. Za COP25 u Madridu vidimo kakva je situacija, a druge zemlje nisu prestale osporavati evropljanima e, mnoge načela koja bi, trebaju biti u ovom sporazumu. Pazite kolege, nemojte biti ni naivni, niti licemjerni. A sada na minutu i pol gospodin Sinčić, izvolite. Jako i brzo, a sve politike utemeljene na nasilju jako teško mogu uspjeti

Hvala. A sada gospodin Garcia Mrijeljo Markel na minutu i pol. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Čini se da tu stojimo pred dilemom ili slobodna trgovina ili zaštita okoliša. Meni se čini da ova dilema uopće nije stvarna. Ultraliberali smatraju da su klimatske promjene nešto što je izmišljeno ili pak da nije antropološki uzrokovan. Dakle, u svakom slučaju moramo imati u svakom sporazumu propise. Zeleni smatraju da su da ovaj sporazum služi tome da svako može činiti ono što želi, a bez da štiti okoliš, da se na taj način izbjegava zaštita okoliša i tu navode primjer Bolsonara. Mislim da je ta dilema uopće ne postoji. Dakle, mi moramo raditi na usklađivanju između zaštite okoliša i otvaranju granica. Dakle, kada je riječ o slobodnoj trgovini i sporazumima. I mislim da bi to moglo biti uspješno. I u sporazumu stoji da i sporazumi okolišu, da ih sve treba provoditi. Primjerice da treba i pariški sporazum provoditi. Zatim, e, ilegalna sjeća šuma se osuđuje i države e, se pozivaju na pošumljavanje. Naravno da se i privatna poduzeća podvrgavaju jasnim pravilima. To naravno izaziva određene kontroverze. Postoje jasna pravila o sigurnosti namirnica. Moj klub će glasati za ovaj sporazum, odnosno mi jesmo za ovaj sporazum zato što smatramo da ovaj sporazum provodi sve obveze koje su sadržane i u zelenom planu. Puno hvala. Hvala, a sada gospođa Guteland.

Dakle, radi se o strukturalnim izmjenama koje su nam i tekako potrebne, zato što zeleni plan može izmijeniti pravila igre i radi se o velikoj šansi ja sam eh, mala izgubila dah, ja sam trčala, nisam htjela izgubiti svoj red eh, da se javim za riječ. Vrlo je važno da kažemo da ovaj zeleni plan jest povezan sa velikim očekivanjima. Ja se nadam da će Europska komisija sada pokazati da je doista spremna da se i horizontalno pozabavi ovom temom i da ju provede u svim područjima politike. Mi moramo još jedan puta razmotriti postojuće zakonodavstvo. Mi, e, socijaldemokrati, si želimo takve promjene za cijelu Europu i nadam se da će mlada generacija biti ta koja... E, ja se nadam da će mlada generacija reći da smo ozbiljno shvatili njihove probleme i da se mi zalažemo za rješavanje tih problema. Zeleni plan znači da mi ozbiljno mislimo kada je riječ o održivosti održivoj budućnosti. I e, dopustite da još e, osim ovoga pozitivnoga kažem da zeleni plan predstavlja i obavezu. Dakle, radit će se o tome da ne možemo jednostavno e, postaviti crveni tepih za ovaj zeleni plan. Mi ćemo morati stalno biti u dijalogu sa Europskom komisijom o zelenom planu i postoje različite stvari koje moramo imati na umu kada započnemo sa konkretnim radom. Vrlo je važno da sada gledamo u budućnost, da se usmjerimo ka budućnosti i da nam bude jasno da mi kao vodeći kontinent imamo veliku odgovornost. To kažem i s obzirom na konferenciju koja će se držati u Glasgowu ne iduće godine, jer zeleni plan je nešto konkretno što sada držimo u rukama i moramo temeljiti svoj rad na njemu i moramo započeti već sad sa pripremom za tu konferenciju u Glasgowu kako bi sve države pojačale napore i bit će to odlučujuće. Dakle, moramo e, postupati strateški. Hvala. Thank you very much. Next speaker for one minute, Mrs. Rafaela, please. Gospođa Rafaela ima jednu minutu. Gospođa pa ono što se dogodilo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji nam je pokazalo koliko je vrijedno da Europa e, razvija svoju mrežu partnerstva sa trećim zemljama. Ne morate biti geni da biste vidjeli kako je to dobro da se imaju odnosi sa Kanadom, Japanom, Singapurom i mnogim drugima. Jer drugi zapravo uništavaju ono što se gradilo desetljećima. Neka ovaj sporazum bude najbolje što je moguće temeljen na našim vrijednostima i poštovanju okoliša. Kako će se komisija pobrinuti da Merkosur će poštovati pariški sporazum? Ako ne, kakve će biti posljedice? Europa je najbolja kada svoju ekonomsku moć koristi za dobrobit svijeta i ako budemo imali bolja oruđa i kao što je to u nam planu možemo napraviti korake u pravom smjeru i zato pozivam komisiju da učinkovito provodi u dijelu e, uredbe za sigurnost Amazonije koja je krucijalni dio našeg globalnog ekosustava i dom ljudima čija e, osnove ljudska prava su ugrožena. Hvala. Hvala najljepša. Sljedeći e, govornik gospodin Charles. Hvala. Kolega, osnovno pitanje ovdje je konzistentnost. Je li naša trgovinska politika konzistentna sa našim klimatskim ciljevima? Što se tiče Evropskog sporazuma, sa sporazumom odgovor je ne. Naravno da je e, istina da trgovina može biti korisna za obje strane, to vam svako dijete može reći, ali ne sva trgovina, nije sva trgovina dobra trgovina. Ono što zovemo slobodna trgovina ima e, zapravo skrivene troškove. Svi e, plaćamo cijenu za uništenje šuma i za klimatske promjene izvoženje više fosilnih goreva i e, i koje se dolazi iz e, prethodno forest, e, ošuljena područja. Vi ste e, i jedan i drugi spomenuli e, poglavlje o TSD-u. Ministrice, vi ste nazvali rob, robustnom, ja sam čula da je smeće, pa sam se malo zapitala. Ne, nije smeće, ali budemo pošteni i iskreni. U ovom poglavlju nema ništa što bi spriječilo negativan scenario. Povjerenče Hogan, E, zapravo predsjednik e, Bolsonaro ne, e, njega nije briga ni za Amazoniju na klimu. On je to pokazao na E, prošlo e, mjesečnom kopu. ćemo više snage, hoćemo li imati više snage ako potpišemo ovaj sporazum, nema o tome dokaza. Imamo snagu i moć prije nego što potpisamo, trebaju nam konkretne promjene, treba nam poboljšanje, trebaju nam dokazi i da je trgovinska politika e, kompatibilna sa našim ciljevima zaštite klime. Ja vas pozivam da to napravite. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Lančini, dvije minute. Hvala lijepa. Slobodno trgovinski sporazum između Europske unije i Mercosura najveći je trgovinski sporazum koji bi Europa mogla sklopiti sa preko 780 milijuna ljudi na koji će se on odnositi. Ali danas se pitamo jesu li takvi sporazumi e, u skladu s našim e, normama u mnogim područjima. Ovdje se štite specifični interesi, a istovremeno se ne traži reciprocitet, žrtvuju se ljudska prava i e, zbog produktivnosti se uvijek radi na uštrb drugima, uvijek se žrtvuju gotovo e, poljoprivredno-prehrambeni sektor i okoliš. Podsjetimo se samo nedavnih skandala sa pokvarenim mesom, ali uopće prehrambeno poljoprivredna industrija država Merkosura nije sukladna sa normama e, koje se poštuju Europskoj uniji. U tim zemljama se koriste pesticidi zabranje Europskoj uniji, a također ima i mnogo proizvoda kao što je recimo meso koji su izazvali mnoge skandale prije par godina u Italiji. Ima isto tako i puno e, fitosanitarnih problema. A osim toga, e, šume, e, požari u prašumi je sada E, nešto gdje postoji problema s politikom u Brazilu i ne izgleda nikako jako zelena politika. U svakom slučaju sa ovakvim trgovinskim sporazima ne radi se ništa konkretno da bi se u partnerskim zemljama poboljšali standardi. Moramo zaista biti e, više u skladu s našim načelima zaštite okoliša, zaštite mora i oceana Zašto ne tražimo norme e, od tih zemalja s kojima e, s potpisujemo ovakve sporazime primjerice da ne bacaju plastiku u more. Zašto uvijek ceh plaćaju europski građani? Hvala. Hvala. Na jednu minutu gospodin Rusan, Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. I danas e, imamo prosvjede poljoprivrednika u Nizozemskoj i ja to razumijem jer su poljoprivrednici izloženi pritisku brojnih propisa i nemaju baš mnogo prostora za manevar. Stalno su izloženi raznim pritiscima i Napada ih se kao osobe koje se drže zastarjelih načela. Pa Europa gleda naprijed, ali i svejedno mora voditi računa o tome. Ako pogledamo zeleni plan, vidimo da je on vrlo ambiciozan, ali nije baš realističan. Imamo lijepe ciljeve, ali nema nikakve spremnosti na njihovo ostvarenje. Zašto e, treba toliko vremena za izdavanje dozvola za nove usjeve? Također, istovremeno imamo uvoze jeftinih proizvoda sa tržišta Merkosura gdje vladaju različiti drugčiji standardi koji nas ugrožavaju. Stvari se moraju promijeniti. Moramo se ponositi i onime što smo ostvarili, no moramo biti i realni i samo na taj način ćemo moći raditi na održivosti. Hvala. Hvala. Sljedeći na jednu minutu ima riječ gospodin Urban Krespo. Hvala gospođo predsjedateljice. E, Bolsonaro je najavio da Brazil neće sudjelovati u Pariškom sporazumu i dalje će krčiti šume. Komisija je rekla da se neće potpisivati daljnji sporazumi ako se oni ne e, slože sa klimatskim ciljevima. E, prije par dana komisija je E, izdala komunikaciju u vezi sa zelenim planom. Međutim, to je besmislica. E, kada govorimo o trgovini u kontekstu velikih korporacija, Europska Unija i dalje pregovara s vladama e, koje su mizogine, koje su rasističke, Naime, europska trgovačka politika na taj način pokazuje jedno drugo lice. Šume se i dalje krče i oni koji e, se bore za ljudska prava u Brazilu e, se zapravo oslabljuju ovakvim ponašaju. Sada se postavlja pitanje ako e, sporazum Mercosur se može dovesti u sukladnost sa novim zelenim planom. Dakle, na to pitanje odgovor je ne. To se ne može uskladiti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 sukladnosti između sporazuma Mercosur i Europskog zelenog plana zapravo puno gluposti. E, Europski sporazum sa Mercosurom e, postavlja pitanja dvostrukih mjerila. Kao prvo, suzbijanje klimatskih promjena. Teško je govoriti o održivosti šuma u Europskoj uniji i dodjeljivati značajna financijska sredstva za to, dok zemlje Merkosura namjerno pale šume kako bi napravila mjesta za proizvodnju govedine ili soje ili čega drugoga. Također govorimo o planu od polja do stola i namećemo visoke standarde za sve prehrambene proizvode koje proizvode i poljoprivrednici u Europi, a s druge strane zemlje Merkosura nemaju nikakve takve standarde. Osim toga, uvozimo pokvareno govedinu iz Brazila, a europske službe nisu bile u stanju to otkriti. Povjereniče, imamo li jamstva da se to neće ponoviti u budućnosti? I treće, poljoprivrednici u Europskoj uniji moraju s pravom poštovati određene ograničenja ili zabrane pri upotrebi antibiotika i pesticida i hormona rasta, dok poljoprivrednici u zemljama Mercosura nemaju iste obveze. Dakle, ovaj sporazum mora pružiti konkretne odgovore na ove dvojbe kako bismo uspostavili ravnotežu odnosima između poljoprivrednika u Europskoj uniji i u Mercosuru. Hvala. Gospodin De Castro ima riječ. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, poštovani povjereniče Hogan, zelenim planom Europska unija želi zaključiti novi pakt sa građanima i potrošačima. To je pakt koji, zahvaljujući strategiji od polja do stola, će se moći dodatno ojačati i usmjeriti ka kvaliteti hrane, što znači i kvalitetu proizvoda i održiv, transparentan i pravedan proces proizvodnje. Europski poljoprivrednici su spremni prihvatiti ovaj izazov ojačajući naše proizvodne standarde koji su već među najnaprednijima na svjetskoj razini. Ne smijemo ih napustiti okrenuti im leđa, moramo valorizirati da pače njihove napore i štititi ih od bilo kakve nelojalne konkurencije od strane proizvođača trećih zemalja. To je cilj koji ne smijemo više odgađati, ali to ne možemo ograničiti samo na e, sporazum sa zemljama Mercosura. Naime, samo Zahvaljujući novoj diplomaciji europske hrane koja će se temeljiti na uzajamnosti proizvodnih standarda između Europske unije i naših trgovinskih partnera, moći ćemo postati pravi model na svjetskoj razini u određivanju proizvodnih i prehrambenih standarda. Hvala. Hvala. Sljedeći je gospodin Lokegard na jednu minutu. Hvala. E, mi se slažemo da e, je trgovački sporazum koristan, međutim e, to ne može biti slučaj kada cilj opravdava sredstva. Pogledajte situaciju u Brazilu, šume gore i to je apsurdno djelovati na ovaj način ako želimo postići klimatske ciljeve. E, vlada e, predsjednika Bolsonara više treba sporazum Mercosur nego mi. Možda ga klima ne zanima, ali ga gospodarstvo i tekako zanima. Nakon 20 godina teškog rata, rada, oprostite, ne bismo trebali sve to odbaciti e, i ući u nešto nepromišljeno. Bilo bi najbolje da se potiče rast, potiče